na dnevnom redu je preporuka za drugo čitanje Antonija Marinja i Pinta izvješća Suda Evropske unije suda izvjestiteljima riječ. I molim vas da se držite vremena. Hvala gospođo predsjedavajuća. Sud Evropske unije 2011. započeo zakonodavnu inicijativu izmjene svog statuta kako bi mogao imenovati još 12 sudaca općeg sudaca. Dakle, 2014. godine ovo je podržao parlament u prvom čitanju. Međutim, vijeće nikada nije imenovalo niti jednog od ovih 12 sudaca, zato što države članice nisu se uspjele sporazumjeti kako će se birati ti suci, s obzirom da je svaka država članica željela imenovati svog suca. Dakle, sa brojem od 12 e, sudaca, e, to nije znači u skladu sa brojem država članica, 28 država članica. 2014. godine sud je tražio 28 novih sudaca i, e, i ukidanje službeničkog suda. Dakle, već 12 godina sud pokušava riješiti svoje probleme, međutim sada traži 28 novih sudaca i ukidanje jednoga suda. Jasno da to nije e, pokušaj da se riješi problem suda, nego da se riješi problem vijeća. Dakle, ne možemo, e, jer se broj sudaca ne, ne poklapa sa brojem e, država članica. Dakle, to nije samo amandman zakonodavnog prijedloga, to je potpuno novi prijedlog, jer sada ne govorimo o 12 novih sudaca, nego o 28 novih sudaca. I ukidanje e, posebnog službeničkog suda, koji je osnovan ugovorima iz Nice i Lisabona komisija sada treba e, biti savjetovana što se tiče e, sadržaja ovog prijedloga, ali to se nije dogodilo jer je komisija e, željela imenovati 12 novih sudaca, a ne 28 sudaca i nikada nije donijela nikakvo mišljenje o ukidanju službeničkog suda jer u stvari ugovori govore o osnivanju takvih specijaliziranih sudova, a ne za njihovo ukidanje. I zato je ovaj sud e, obuhvaćen e, e, ugovorima iz Nice i Lisabona. Dakle, postoje specijalizirani sudovi, specijalizirani suci. Moguće je osnovati nove sudove, možda za patente ili za žigove, koje bi bilo, što bi bilo bolje nego ukidanje jednog vrlo korisnog suda. vijeće i parlament trebaju biti obaviješteni o troškovima i učinku e, dakle treba napraviti studiju učinka međutim komisija to nije učinila u mom, u mom izvješću ja predlažem da se vratimo na e, stajalište parlamenta u prvom čitanju iz 2014. godine to jest da nećemo prihvatiti povećanje sudaca od 12 na 28 jer e, to građani ne bi nikako mogli shvatiti. To bi imalo jako veliki gospodarski učinik zato što e, se vijeće ne može složiti s brojem sudaca koje treba imenovati, a to je vrijeme kada se građani e, suočavaju sa mjerama štednje i e, smanjenjem, a institucije se, se suočavaju sa smanjenjem e, osoblja. Međutim, vijeće to nije prihvatilo, oni se drže svojeg stajališta i žele da parlament prihvati njihov prijedlog ili ga odbije u ime e, poreznih obveznika koje zastupamo i zato mislim da moramo poštovati i e, ravnopravnost e, spolova u imenovanju sudaca, ali to je isto tako odbilo vijeće zato što nije bilo prihvatljivo u smislu e, ugovora. To bi trebalo uvesti samo uvodne izjave, a to ne bi imalo pravne valjenosti. To bi značilo da ravnopravnost spolova bi e, samo bila retorika Europske unije bez sadržaja i bez e, posljedica. To ne bi omogućilo da se podrži jedno temeljno pravo koje je ključno za Europsku uniju. I zato predlažem da idemo na e, stajalište prvog čitanja ovog parlamenta. Gospođa Krecu. E, dragi kolege i gospodine izvjestitelje, mi podržavamo e, ovaj e, sporazum između Europskog parlamenta i vijeća. Taj kompromis je rezultat dugih pregovora i on održava ravnotežu i rješenje koje nam omogućava da krenemo dalje na jednom predmetu koji je dugo bio blokiran. Isto tako moramo imati na umu da je ovaj kompromis se temelji na ideji samog suda Europske unije Brzo zaključenje ove reforme komisija smatra vrlo važnim. Situacija u općem sudu ostaje e, izvor zabrinutosti. To će omogućiti sud da e, smanji e, zaostatak predmeta i da ubrza rješavanje predanja. Pravosudna kontrola je u stvari jedno pravo koje povelja jamstvi, međutim to je učinkovito samo ako je pravovremeno i zato e, moramo podržati građane i gospodarske subjekte i povećati kapacitete suda da e, brzo e, prolazi kroz predmete. Isto tako je to u interesu komisije i Unije u cjelini. Komisija isto tako pozdravlja rješenje kako bismo promicali ravnopravnost spolova unutar suda, što je mišljenje koje dijeli i komisija. Komisija u potpunosti e, podržava kompromis i e, želi da se nastavi e, pregovori sa vijećem i komisija će onda moći dati pozitivno mišljenje vezano za ove amandmane. Hvala. Dakle, započet ćemo sada sa govornicima klubova. Gospodin Sivka, dvije minute za EPP. Hvala, gospođo predsjedateljice, povjerenice, dame i gospodo. E, pravosuđe je važan stup e, demokratske države, a mi smo jedna obitelj demokratskih država i zato trebamo jedan e, sustav pravosuđa na europskoj razini koji dobro funkcionira. Zato u ime EPP-a želio bih reći da nam je drago da je ovaj dugi proces pregovora i postizanja kompromisa da se on zaključuje. Sutra ćemo glasovati o kompromisu e, o kojem je pregovaralo vijeće i parlament prošlog tjedna, a ovaj kompromis se temelji na prepoznavanju potrebe da se poveća broj sudaca na sudu. Jasno je da sud treba više sudaca da bi bolje funkcionirao i da ne moramo plaćati kazne zbog kašnjenja e, u rješavanju predmeta. Isto tako želimo zahvaliti na tome što smo uveli i e, revizijsku kazalu kako bismo 2019. mogli i dalje e, i dalje provoditi reforme koje će doprinijeti funkcioniranju suda ako je naravno ova promjena toliko djelotvorna koja želimo, kako želimo da bude. Treće je donošenje rezolucije Europskog parlamenta i vijeća o potrebi e, uvođenja ravnoteže spolova, ali to je samo početak. Ne radi se samo o toj instituciji, ovo načelo ćemo morati primijeniti svugdje. Sutra će EPP podržati ovaj sporazum s vijećem. Hvala. Hvala. A sada SND, e, gospodin Delbu minutu. Gospođa Delvo. Hvala, gospođo predsjedateljice. Pravosuđe i pravda je jedno od temeljnih načela, to je jedno pravo i dužnost u demokratskom, demokratskoj instituciji. I zaista sada smo i sami u teškoćama. Kao predstavnici građana moramo osigurati da oni budu zaštićeni i branjeni e, kako bi imali e, potrebne pravne ljekove. Brojke ne lažu postoji jasna potreba za povećanjem broja sudaca jer eh, predmeti koji traju se gumilavanju godinu za godinom bilo je pet tužbi za eh, naknadu štekte zbog eh, kašnjenja presuda do 20, koje iznose oko 27 milijuna do sada. Dakle, sada imamo mogućnost da postignemo jedan cilj o kojem često govorimo, ali e, ja bih želio da stari demokrati glasuju za ovaj e, kompromis i za ovaj e, prijedlog za više pravde i jednakosti. Slažete li se da prihvaćate li plavu karticu? Prihvaćate li plavu karticu ili ne? Htio bih pitati ne, ne biste mogli probleme bolje riješiti tako što recimo usvojite jedan takav prag jer mi smo u Češkoj republici imali s tim jako puno dobrih iskustava. Euh, nous, nous sommes arrivés à la conclusion que avoir trop de Došli smo do zaključka da postoji previše e, pravnih e, ovih tajnika po sudcu. Trebamo priznati da sucima treba potpora. Dva minuta, KR. Gospodin Karin. Gospođo predsjedateljice, hvala. U 20 godina e, u službi to je jedno od e, najgerrymanderin e, političkih procesa kojeg sam, kojem sam svjedočio. Ne govorim to lako. Ja sam uključen u odboru za pravne poslove i pokušao sam raditi sa svojim kolegama, uključujući izvjestitelja i pokušao sam naći rješenje ovog problema koji nam je, koji je pred nama. Međutim, eh, mi smo napravili izbor da u stvari predamo tu e, mogućnost i da ju žrtvujemo na oltaru altaru političke, političkoj svrsishodnosti, da dođemo do jednog rješenja koje nije rješenje. Kada naša građani u Europskoj uniji traže stvarne reforme, koje odražavaju e, usluge koje se njima pružaju, mi smo odlučili još jednom donijeti jedno kompromisno rješenje koje zapravo dodaje opterećenje tim građanima, ali ne čini ništa da bi riješilo problem koji nam je predstavljen. Mi smo, kolege, e, želimo, želimo 20 milijuna eura dodatno potrošiti godišnje, gdje zapravo nije bilo uopće potrebe da dodamo niti jedan euro e, teretu europskih poreznih obveznika. Mi, kolege, E, zapravo e, opterećujemo svakog našeg građanina s time i zato sam poduzeo korak bez malih mjera e, stavljanja opterećenja da E, dam jedan amandman rezolucije koji odbija e, stajalište vijeća i zapravo pozivam kolege jer znam da je mnogo njih privatno mi se obratilo i reklo da priznaju da ćemo za nekoliko godina zažaliti zbog ove odluke i zato e, ih tražim da podrže moj prijedlog. Gospodin Kanada. Hvala gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Ovaj prijedlog suda koji imamo pred nama nam omogućava da e, povećamo nadzor e, proračuna e, u radu suda, a istovremeno da provedemo jednu funkciju koja je u srcu demokracije, to jest da predamo pravosuđe koje zaslužuju građani. Od 2012. 44% e, se povećao broj predmeta suda. 2014. E, bilo je pet e, prigovora zbog trajanja predmeta, a to može koštati veliku, velike svote novca. Strukturne reforme suda koje ja podržavam bi nam omogućile da prođemo kroz tri različite faze i na kraju svake faze bi se provela jedna procjena prije nego što bi odlučili nastaviti. Kao rezultat toga nemam nikakvih zabrinutosti vezanih za e, to da se e, uzalud troši novac. Međutim, mislim da je ova reforma ključna. ako gledamo kao građani Europe, građani trebaju i jednu e, pravosudnu granu koja predstavlja, koja zastupa ljude. Zeleni, gospođo predsjedateljice, mi smo sada na drugom čitanju ovoga pitanja, ovoga predmeta. Od 2011. godine vijeće prema mojem procjeni nikada neće ni promijeniti svoj zahtjev za 28 novih sudaca. Međutim, za one koji to dovode u pitanje, moram reći da ova reforma nije samo u vezi sa brojem sudaca i rasprava koja se razvila oko toga, nego je da se osigura, osigura rad e, Europskog suda, a rad općog suda je, je od ključne važnosti za e, zaštitu građana. E, sud Europske unije je sud koji stalno njeguje e, vladavinu prava i e, njegova učinkovitost bi trebala biti naš prvi prioritet. U trijalozima parlament je također postigao nešto povijesno. To je prvi puta kada, je, kada su zakonodavci uključili klauzulu o ravnopravnosti spolova koja vlada europskim institucijama. Dakle, ova odredba u uredbi e, je e, je stavljena u mjeri u kojoj to omogućuju ugovori. To je samo početak e, razvoja prema većoj ravnopravnosti spolova u institucijama Europske unije. Sud i države članice se opredjeljuju za ravnopravnost spolova i mislim da ih mi moramo pozvati na odgovornost. Gospođa Ferrara, jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Recimo iskreno, ova reforma ovog e, prvostupanjskog studa je skandal zapravo to pokazuje e, to da vijeće ne može e, prevaliti ovu nacionalističku logiku koja razmišlja o jednoj državi jednom sudcu bez studije učinka razloga za povećanjem takvih brojeva, broja sudaca. Mislim da se tu radi samo o raspodjeli mjesta. Sutra ćemo morati objasniti našim građanima zašto im namećemo takve ekonomske žrtve. U e, Europi smo e, smanjili broj sudaca, a sada povećavamo u samoj Europi broj, broj sudaca i zato smo protiv ovog, ove reforme koja se užurbano provodi. žao mi je za socijaliste i za zelene. Međutim, ništa neće moći opravdati ovu skandaloznu reformu. Hvala. To je bilo jako brzo, gospođa Ferrara. Gospodin Lebreton, dvije minute za e NF. Hvala. Hvala predsjednice. Ova e, reforma je sramotna jer e, e, suci su nam rekli, uključujući gospodina Gerea koji je predsjednik, mi smo sada, mi ćemo sada glasovati za reformu koja će koštati 20 milijuna godišnje za ništa. U stvari to predstavlja povredu mnogih postupaka i pravila u parlamentu, e, pravila o dvostrukom čitanju, to je povreda osnovnih parlamentarnih pravila. To je jedno e, užbeno glasovanje, mi ćemo glasovati protiv. E, ovo je sramota za demokraciju. Nismo imali nimalo vremena da raspravimo ni o čemu. Sve se to dogodilo na lud način. Ljudi su me pokušali e, zaustaviti da dođem na sastanak svog vlastitog odbora. I e, ova reforma podrazumijeva e, da će biti ukinut sud za, za državne službenike i više nećemo imati sud za prava zaposlenika Europske unije, to je jasna povreda ugovora da se ukine taj sud za državne službenike. E, mi možemo osnivati sudove, članak 257 e, to kaže, ne možemo ih ukidati. Imali smo primjere kako su stvari krenule krivo u EU uniji prije, ali osnova svega je toga da imamo 28 vrlo dobro plaćenih sudskih sjedala koje treba podijeliti i ja sam isto tako predložio amandman koji bi spriječio zastupnike Europskog parlamenta da postanu suci. To bi barem imalo e, e, postavili bi jake demokracijske linije između različitih e, vlasti, ali nažalost taj amandman nije prošao. Moramo vas prekinuti. E, gospođo Komodini Kača. Hvala e, gospođo predsjednice. Učinkovit sustav pravosuđa je važan. Moramo ulagati još i više u europski pravosudni sustav jer građani trebaju najbolji sustav, učinkovit i djelotvoran. Kako ima smisla europskim građanima davati pravo na pristup e, sudu, a onda moraju čekati godine pravda e, koju građani trebaju dobiti nešto je što ne bi trebalo e, e, iznamjeriti njihova očekivanja oni moraju rješavati svoje poteškoće u najkraćem roku pred sudovima koji trebaju imati dobre suce koji mogu biti pružiti poštovanje pravde to očekujemo od naših europskih sudova da moramo više ulagati u E, Europski sud, sud Europske unije, e, oni imaju sve više predmeta za rješavanje i e, uvijek nemaju dovoljno sredstava i načina da to učinkovito rade ali to znači i da sud u koji ulažemo treba budno paziti kako koristi svoje resurse treba polagati račune biti odgovoran i pobrinuti se da se doista učinkovito provodi pravda prijedlog da se poveća broj sudaca na e, sudu Europske unije treba prihvatiti jer se radi u ulaganje u učinkovitu pravdu za građane, a istovremeno se sudu e, e, čini pravdem. Gospođa Regner, hvala lijepo predsjedavajuća, štovana povjerenice. Koliko to košta ako nemamo e, sudstvo koje funkcionira besprijekorno? Europski sud stalno donosi presude protiv velikih moćnih korporacija. Primjerice Maksenko presuda u vezi zaštite podataka u najnovije vrijeme. Prema tome nama treba sudstvo na europskoj razini koje će brzo reagirati i koje će donositi visoko kvalitetne presude. Europski parlament pokušava ovdje spasiti tako nešto, jer mi svi znamo da nam treba više sudaca to svi u parlamentu znamo, ali sad da li će ih stvarno biti, da li ih treba 28 doista, to se treba provjeriti u onoj revizijskoj klauzuli koju tražimo. Osim toga podsjećam na onu klauzulu o rodnoj ravnopravnosti, jer mislim da bi tu baš na tom području mogli igrati jednu ulogu pionira i uzora, jer ima sjajnih sutkinja i mislim da bi to bio sjajan primjer, blistavi primjer za sve ostale europske institucije. Sada gospođo James. James, minutu i pol. Čak je izvjestitelj jako kritičan prema prijedlogu. Evo, dok iskoristim parodiju, Houston imamo problem. Pa evo, imamo ozbiljan problem. Čak je izvjestitelj ne može prodati ovaj prijedlog. E, e, e, evo, samo izbor njegovih komentare pokazuje prezir prema novcu poreznih obveznika. Nema smisla da Europska unija tako lakomisleno povećate broj ova zakonodavna inicijativa jasno joj nedostaje transparentnost i interno i eksterno Nemamo nikakvu analizu e, troškova i koristi, nikakvu analizu učinka. komentari e, e, izvjestitelja su snažni, opravdani i treba ih slijediti. Odbijanje je jedini način na koji treba djelovati, trebamo slijediti njegove preporuke. Inače, zašto ga uopće imamo izvjestitelje? Hvala. Gospodin Buda, minuta i pol. Hvala lijepo, predsjedavajuća, povjerenice, kolege. William Gladstone je rekao da je pravosuđe koje radi sa odgodom, zapravo pravosuđe koje skraćuje. Zbog toga ja i pozdravljam ovaj prijedlog o povećanju broja sudaca na Europskom sudu. Mislim da to mora biti jedno mjerilo i zapravo pomoći njegovoj apsolutnoj vanstranačkoj objektivnosti, a s druge strane države znamo moraju pomoći da se stvori takva pravosuđa. Evropska unija mora uvijek imati pred očima dugoročne ciljeve svog pravosuđa. Pravilna procjena ovog razvoja je potrebna kako bi mogli vidjeti kako se trebaju sudovi nanovo strukturirati, odnosno proširiti. Jer oni moraju biti dorasli svim onim izazovima koji su nastali a to nije ne proizlazi samo iz toga što imamo sve više zemalja članica i što se dakle Europa proširila nego jednostavno zato što smo imali sve više postupaka pogotovo s velikim korporacijama u zadnje vrijeme. Mislim da će donošenje presuda ići puno brže kada bude više sudaca, a to je jako bitno i zbog, zbog loših posljedica po gospodarstvu u protivnom. Nema dvojbe da nam treba više sudaca na e, sud Europske unije. E, broj predmeta o kojima sud može odlučivati je puno niži od broj priljeva e, predmeta. To dovodi do pravne nesigurnosti i e, odugovlačenja postupka, ali način na koji vijeće odlučio to učiniti je dosta djetinjest. Ali iskreno govoreći, mislim da bi djeca to bolje obavila. E, u situaciji smo u kojoj moramo ići dalje sa cijelim tim predmetom, ako e, ćemo preuzeti našu odgovornost za pravnu sigurnost. Dakle, parlament zapravo nema izbora nego ići naprijed, ali barem e, moramo imati kvalitetu na sudu. Danas e, vidite da je omjer žena tamo samo 1%. Mislim da je to uvreda svim kompetentnim ženama koje bi odlično bavljali taj posao na sudu. A sada dolazimo do spontanog javljanja. Gospodin Pospišil, jednu minutu. Ne, nećete? Gospodin Pospišil? Hvala lijepa predsjedavajuća. Ja sam se javio mm, zato što sam bio godinama e, ministar pravosuđa u Češkoj pa sam se posebno bavio opterećenjem sudova i preopterećenošću sudova, navodno. Ali ja mislim da je ovaj prijedlog totalno apsurdan, jer udvostručenje broja sudaca bez da je provedena jedna ozbiljna analiza broja slučajeva i težine slučajeva koji se vode pred sudom je potpuno neopravdano. Ja sam izračunavao kako to izgleda na sudu, Europskom sudu. Vidimo da je došlo do porasta broja slučajeva, ali to bi se objektivno moglo uspjeti ako bi se recimo povećalo samo za deset sudaca. Dakle, ovo udvostručenje je jedna apsolutno politička odluka, a ne odluka vezana za struku i za probleme posla. Prema tome moramo biti otvoreni i to iskreno priznati. ako ne, bi, ako ne možemo dakle, povećati broj sudaca na ozbiljan način, onda bi trebali više e, sudskih savjetnika i poslovnih tajnika sudskih zaposliti. Hvala. Ne pa mikro, monsieur la unión europea señora presidenta es una unión de derecho i la garantía del derecho reside. europska unija je unija e, prava zakona i zaštita tog prava e, e, za nju je zadužen sud europske unije spora pravda je zapravo nje, znači njekanje pravde neučinkovita pravda znači negaciju pravde Ovaj parlament ne može e, nezainteresirano gledati probleme s kojima je suočen sud Europske unije. Mi to znamo već četiri godine, moramo se pobrinuti da taj sustav bude učinkovit i, naš, rješenje je da povećanje nezavisnih odvjetnika, a ako je to potrebno i broja sudaca ali e, to e, nije bilo do danas moguće. Ne mislim e, da je kompromis koji sad imamo pred sobom da ga treba vidjeti kao neprijatelja savršenstva. Ja mislim da je ova odredba o reviziji nešto o čemu možemo razmišljati. Osnovno načelo europske suradnje je e, pridržavanje prava. Europska zajednica izgrađena je kao zajednica prava u kojem je tumačenje prava dano sudu. Sud sa svojim odlukama je e, zadržavao cijeli ovaj europski napor od i e, predavači europskog prava predamo studentima na sveučilištima i kažemo da e, pravo ima e, veliku ulogu i sudovima veliku ulogu u obrani E, e, prava građana. Ja podržavam povećanje broja na općem sudu, to znači jedan sudac po državi članici kako bi se jačao legitimitet sudaca u očima građana. Moramo na jednoj osnovi zastupati sve pravne sustave država članica kako bismo imali učinkovitu pravdu koju će izricati sudovi. I sada još jedna minuta, gospodin Poltak. Hvala lijepo predsjedavajuća. Ja bih želio zahvaliti zato što sam se trudio dignuti plavu karticu, nisam uspio, pa želim zahvaliti što ste mi sada zato dali riječ. Dakle, vrlo je teško procjenjivati pravosuđe prema broju predmeta ili broja pravosuda e, presuda koje donose. Nisam siguran nije li kvaliteta možda još bolja. Ali u svakom slučaju predložena reforma do koje su došli parlament i vijeće, to stanje koje imamo za sad sa europskim presudama, evropskim sudom, neće cijelu riješiti. Suci Europskog suda su to i dokazali. Prema tome ja sam vrlo, vrlo skeptičan u odnosu na glasanje koje predstoji. I ne mogu poduprijeti reformu u ovakvom izdanju kakva je predložena. Zato što suci samog Europskog suda se isto tako neće zbog toga radovati. Hvala sada gospođa Krecu. Hvala lijepa na vašim primjedbama. Nadamo se, kao što sam rekla, Europska komisija će podržati kompromis između, kompromis Europskog parlamenta i vijeća o broju sudaca e, na općem sudu i mislim da će e, kapacitet e, suda za postupanje u predmetima građana i e, brzo e, rješavanje sporova, e, da je to zapravo presudno pitanje, a povezano je sa prethodnom raspravom koju smo ovdje imali o reformi izbornog sustava. Ja mislim da se to radi o povjerenju između građana, stanovništva i europskih institucija. U svakom slučaju, nije nepotrebno je reći da komisija pozdravlja rješenje pronađeno da se promiče rodne ravnoteža na sudu. To je važna vrijednost u Europskoj uniji. Hvala vam još jednom i mislim da evo je sada vrijeme da prije ponoći završimo ovu sjednicu. Hvala što ste do sada ostali. Hvala. Gospodin Marino Pinto, dvije minute da E, predsjednice povjerenice u ime istine ja mislim da li zaista vjerujete da je potrebno 28 sudaca da rješavaju probleme na općem sudu? Tih 28 sudaca su jednostavno rezultat nesposobnosti vijeća da imenuju zahtjevnih 12 sudaca. Prema mišljenju samog suda je bilo potrebnih 12. E, u, e, e, u travnju 2014. tražili su 12, a u listopadu odjedanputa puta 28 sudaca. Ja mislim da to vrijeđa inteligenciju zastupnika u Europskom parlamentu, to je e, vrijeđanje interesa građana Europske unije u ime istine. Recite parlamentu sada E, koja je e, e, uloga da, ove, ova odugovlačenja postupka da ne dolazi zbog malog broja sudaca nego zbog malog broja ovih drugih službi drugo taj dokument čekao više od godinu dana da bude preveden 2014. E, e, e, imali smo devet novih pravnih sektora koji, službenika koji su imenovani i to je mogućeno da se riješi predmet u godinu dana ovo što parlament radi bezuvjetno kapitulira pred nesposobnošću vijeća. Vijeće nije sposobno imenovati e, broj sudaca koji je niži od broja država članica. Dakle, umjesto imenovanja dvanaest oni žele osam tako da svaka država članica može imati svoga suca. To je uvreda e, e, interesa građana Europske unije, to je uvreda poreznim obveznicima a i ovom parlamentu koji brani e, interese, e, prave interese naših poreznih obveznika. mi ne želimo trošiti novac na nepotrebne izdatke ovo je nepotreban izdatak twenty seven milijuna eura godišnje to je ogroman iznos novca trebate dokazati da je on potreban europski Europski sud e, e, za ljudska prava postupa u više predmeta i brže. Europska unija trošit će 20 milijuna e, eura godišnje više u ime istine morate prihvatiti da se to ne bi trebalo događati u demokratskoj europskoj uniji koja brini